ready, colleagues? Jesmo li spremni? Yeah. Do we... The chair has it already. Yes, I already. Thank Please take your seats. And we begin. Da zauzmete svoja mjesta, da započnemo s poslijepodnevnim dijelom sastanka.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 The agenda, everybody has uh, his or her card. Idemo dakle prema redu slijedu, nadam se da svi imate svoje glasačke kartice. Glasovanje započinjemo sa zajedničkim odredbama za europske fondove po pitanju Grčke. Kao što sam već najavila na posebnom sastanku 3. rujna, komisija je usvojila zakonodavni prijedlog kojim se izmjenjuje i dopunjuje uredba kako bi se pomoglo Grčkoj i uvelo posebno mjere. Komisija je na našem izvanrednom sastanku predstavila te prijedloga. Mi smo onda donijeli odluku, načelnu odluku uz potporu svih klubova da usvojimo prijedlog e, i da ga usvojimo jednostavljenim postupom, postupkom, znači to je članak 50. točka prva u poslovniku. Mogli smo donijeti jedino načelnu odluku 3. rujna zato jer predsjednica nije mogla prenijeti prijedlog e, odbora regiji na, do plenarne 17. rujna no sada smo primili upućeni dokumenti i tri mišljenja odbora, odbora za proračun za zapošljavanje i ribarstvo. I dakle to se upućuje sada u pojednostavljeni postupak i na kraju jučer zaprimila sam pismo predsjednika Korepera kojim se potvrđuje da je vijeće također odlučilo usvojiti prijedlog komisije bez ikakvih amandmana. Danas vas molim da formalno potvrdite našu odluku da primijenimo članak 51. tako da na plenarnoj 1.10. E, u ime odbora mogu predstaviti naše izvješće kojim se usvaja prijedlog komisije bez ikakvih izmjena. Gospodine Van Nistelrooy, da, podržavate, vi također podržavate prijedlog, hvala vam lijepa. Dakle, formalno smo usvojili odluku. E, je li to dovoljno formalno za tajništvo? Naravno, iz formalnih razloga moram pitati ima li prigovora. Nema. Gospodin Brova se suzdržava. Isto kao i prošli put. Hvala svima. Ja sada nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu, a to je izvješće gospodina Blanka Lopeza. Europski strukturni investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje. Smjernice za primjenu članka 23. uredbe o zajedničkim odredbama. Imate glasački popis. Započinjemo s kompromisom. And yes, compromise 20 on paragraph 21. Kompromis 20 na stavku 21. Jesu li svi za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada prelazimo na prijedlog 1 odbora za proračun. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 4 o stavku 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada Compromise 5. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amendment 38, first part. Amandman 38, prvi dio. 32, compromise 5. We just adopted compromise 5. Upravo smo usvojili kompromis 5, dakle, zato prelazimo na amandman 38, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Now we go to compromise 6. Sada prelazimo na kompromis šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Now amendment 53. Amandman 53 s usmenim amandmanom. Ima li nekih koji se protive usmenom amandmanu? Dobro, onda glasujemo o amandmanu 53. sa usmenim amandmanom koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uh, so now amendment 50. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 56. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Now we go to compromise 59. Yes. Yes. Uh, uh, I'm sorry, not compromised. I'm sorry. Amendment Amandman 59. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 10. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, predlog četiri odbora za proračun. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis jedanaest, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Who is in favor? Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 82. We go to Amandman 82. Amendment 82. is in favor? Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali htjela bih provjeriti. Dakle, provjeravamo elektroničkim putem. Amandman 82. Otvoram glasanje.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 It was clear. Bilo jasno, 29 glasova protiv. We go now to uh, compromise 13. Kompromis 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 14. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 22. Samo da ga nađem. Go to compromise 22. Compromise 22. Okay. Who is favor? I'm sorry. Ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 106. Tko je za? Against? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Prijedlog 7 odbora za zapošljavanje. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 116, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 117 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Prijedlog broj 9. Odbora za proračun. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Ok, we can check amendment 123. U redu možemo provjeriti Amendment 123. Ne, ispričavam se. Prijedlog 9 odbora za proračun. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. It is rejected. Yes. 21 to 17. Odbijeno 21 glas protiv. We have one, one more from the group of the socialists. Imamo još jedan glas, odnosno jedan glas viška, ako smo dobro shvatili, socijalista. Molim da provjerite broj ljudi koji glasuje. Okay, thank you. So, uh, it is rejected, suggestion number nine the budget committee. We go now to... Odbijeno. Amandman 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 2, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 13. The vote is open. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. We, we have more members of EPP voting. One more. Čini se da imamo jednog pučana viška.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 We need one more. One, one person. Compromise, compromise two. Uh, Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 3, za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 23, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada glasujemo o čitavom izvješću elektroničkim putem. Otvaram glasovanje, molim vas da glasujete. Je li otvoreno glasovanje ili nije? Otvaram glasovanje, molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. I izvješće je usvojeno. Vidite brojke i sami na ekranu. Čestitke gospodinu Lopezu. Sljedeće izvješće je izvješće gospodina Vuosa, kohezijska politika i revizija strategije Evropa 2020. Dakle, Fernando Ruas. Sada krećemo od kompromisnih amandmana. Kompromisni amandman 7, stavak 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Prelazimo na amandman 53. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 9. Za? Protiv? Suzdržani? usvase. se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 90. amandman s usmenim amandmanom. Ili netko protiv usmenog amandmana? Ne, hvala. Dakle, sada glasujemo o amandmanu 90. i s usmenim amandmanom tko je za, protiv, usvaja se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 92. E, ispričavam se, 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo sada na 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Ne trebamo to izglasati jer smo samo trenutak. Dakle, ispričavam se, moram poništiti ovo glasovanje. Pogriješila sam. Idemo na kompromis broj 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 111. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. kompromis. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. kompromis. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 20. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158. amandman. Dakle, prelazimo na 25. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 172. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 28. Za, protiv, suzdržani, usva se. 29. kompromis za, protiv, suzdržani, usva se. 30. kompromis za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 188 se povlači, dakle idemo na 190. Za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 to je uvodna izjava A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osmi. To je jezični. Dakle, dvanesti. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis dva, To je uvodna izjava B. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Nije zatvoreno glasovanje, još uvijek se glasuje. Zatvaram glasovanje. Nemoguće. Da, vidite da je izvješće usvojeno prema rezultatima. Dobro, dakle, čestitke gospodinu Ruosu. Sljedeće je na redu glasovanje o Europskom semestru za koordinaciju gospodarskih politika, provedba prioriteta iz 2015. godine. Izvjestiteljica je Iskra Mihajlova i imamo kratak popis za glasovanje. Krećemo od amandmana broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, Odbija se. 21. amandman. Da, odbija se. Ne razmatra se ako se usvoji. 21. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Se ne razmatra zbog ovoga. I onda imamo kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada imamo glasovanje o cijelom izvješću elektroničkim putem. Molim vas da otvorite glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste li glasovali? zatvoram glasovanje. Dakle, mišljenje je usvojeno. Hvala lijepa. U redu. da nastavljamo dalje. Imamo opći proračun Evropske unije za financijsku godinu 2016. Svi odjeljci. E, riječ je o mišljenju koje je izradila gospođa Spiraki. Krećemo od kompromisnog teksta. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman broj šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sedmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Da napravimo provjeru. Elektronička provjera. 11. amandman. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dvanesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis 3 za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 16. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani. Moramo napraviti provjeru za 22. amandman. Otvaram glasovanje. Molim vas da svi glasujete. Zatvaram glasovanje. Te. 22. amandman se usvaja. 23. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 24. amandman. Molim da glasujete elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati elektroničkim putem u čitavom tekstu mišljenja. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. I mišljenje se usvaja i čestitke vama, gospođa Spiraki. Sada prelazimo na glasovanje o strategiji Europske unije o Jadranskoj regiji. To je izvješće na vlastitu inicijativu. Izvjestitelj je gospodin Jakovčić. Ima li nekih komentara ili ćemo odmah glasovati? Želite li vi nešto reći? Samo sam htio zahvaliti svima koji su sa mnom surađivali na izradi ovog izvješća. Ja ću vam objasniti koliko mi je to važno. Prije deset godina smo osnovali Jadransko-Jonsku euroregiju. Ja sam bio izabran za predsjednika. Sada deset godina kasnije imamo i prvo izvješće ovdje na tu temu. Nadam se da ćemo da će i rezultat glasovanja biti isto tako pozitivan. Hvala još jedan put, hvala i vama. Sada ćemo prijeći na glasovanje. Krećemo od kompromisnog amandmana broj 4. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. amandman. Imamo usmeni amandman. E, je li netko protiv usmenog amandmana? Mm, čini se da to nije slučaj. Onda ćemo glasovati o amandmanu 37. Zajedno s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Afet 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. amandman za, protiv, suzdržani. Napravit ćemo provjeru. 47. amandman, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Moram vas da glasujete, zatvaram glasovanje. Odbija se. Deseti kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 11. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. amandman, imamo i usmeni amandman, je netko protiv usmenog amandmana, čini se da nije, onda glasujemo o amandmanu 55 zajedno s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Sada idemo na amandman 56. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57. amandman za. Ne razmatra se, ispričavam se. 12. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 58. Da, prelazimo na 58. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Afet 10 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, Afet 10 E, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Molim da glasujete. I zatvaram glasovanje. Odbija se. Kako se čini? Da. Idemo sada na amandman 77. Tko je za? protiv, suzdržani. Napravit ćemo ponovno provjeru, 77. amandman, molim vas da glasujete, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje i ovaj amandman se usvaja. Sada prelazimo na amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjeru. 79. amandman, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada idemo na kompromis broj 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 38. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. 87. amandman. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Dakle, amandman 87. se usvaja. Kompromis broj 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Protiv, suzdržani. Mm, čini mi se da se da je usvojen. 102. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 106. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 108. Tko je za? Kompromis broj 17. Kompromis 17, ispričavam se. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usva se. I sada idemo na 108. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usva se. 110. amandman. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Odbija se. 111. amandman za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 113. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV2. Tko je za? protiv, suzdrženi, usvaja se. Čini mi se. Hoćete da napravimo provjeru u redu. Znači NV2, e, otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na peš 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Lijepo vas molim da, podignete ruku. Peš 22. Za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Usva se. Hvala. Kompromis 39. Za? Protiv? Suzdržani? usva se. Amandman 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 118. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 120. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 121. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja 122. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja 123. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 124. 124. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 12. za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. 14, peš 14, ko je za, protiv, suzdržani. Napravit ćemo provjeru. Peš 14. Molim vas e, glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Molim sve da glasuju. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 133. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peš E. Peš 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Peš devet, za, protiv, suzdržani, usva se. Peš petnest, tko je za, protiv, suzdržan, mislim da odbijeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 137. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. E, prelazimo na peš 12 koje je za, protiv, suzdržan, to moramo provjeriti elektronički. Peš 12, elektronička provjera, otvaram glasanje. Molim vas glasajte sada. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 142. Tko je za? protiv, suzdržan. Mislim da je amandman odbijen. Želite li da provjerimo? U redu. Provjerit ćemo amandman 142. elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman je usvojen. Amandman 143. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nisam sigurna. E, molim vas, provjerit ćemo elektronički amandman 143. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Peš 21. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman 144. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 145. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Envi 10 tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti. Envi 10 elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Peš 17. tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. NV19 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš 23 tko je za, e, e, predsjedateljica je ipak u pravu, mora se glasati. Peš 23 tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti elektronički. Peš 23, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 21, ko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 22. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Envi 26. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Envi 27. Tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti. Envi 27. Elektroničko glasanje, otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 24. E, glasamo po dijelovima u tri dijela. Prvi dio kompromisa 24. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Drugi dio, kompromisa 24, tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti elektronički. Drugi dio, kompromisa 24, elektroničkog glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio, Kompromis 24. treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Prelazimo na kompromis 25. E, glasamo po dijelovima u dva dijela. Prvi dio kompromisa 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio Kompromis 25 drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Prelazimo na kompromis 40 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 183 tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti. Dakle, amandman 183, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 27 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 192, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 28, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 200, amandman 200, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 201. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 203. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Peš 7, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 205, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 30, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Envi 8 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 210, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 31, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Peš 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. NV4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Madman 216. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. NV14. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. NV16 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš 19 tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti. Peš 19, elektronička provjera, otvaram glasanje. Molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Peš 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je to usvojeno, ali moramo provjeriti. Dakle, peš 13, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, usvaja se. Hvala lijepa. Peš 13 je usvojen. Amandman 219. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 220. Ko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 221, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 222, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 33, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 224. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 225. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 226. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 34. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Manman 232. 232. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 235. 235. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Envi 21, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 35, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 240. Imamo glasanje po dijelovima u dva dijela. E, to je zatražio izvjestitelj, gospodin Jakovčić. To, to je dostavljeno svim članovima odbora. Je li prihvatljivo da glasamo po dijelovima? U redu. Prvi dio. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo. Amandman 240. Prvi dio, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio amandmana 240 ko je za, protiv, suzdržan. Mislim da je to odbijeno. Odbija se. Amandman 241 ko je za, protiv, suzdržan. Odbija se. Amandman 242. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 36. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 247. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 248. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 249 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. 250. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 251. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 252 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 253 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 254 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 37 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 263. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 265. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 266. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 267. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 268. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Uvodne odredbe. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman četiri Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Envi dva Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Envi 3 Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12, tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti elektronički. Amandman 12. Elektronička provjera, otvaram glasanje. Zat... Zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman 13. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 17 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Peš C, tko je za, protiv, suzdržan. Morat ćemo provjeriti. Peš C, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Peš D. Tko je za? Tko je protiv? suzdržan, odbija se. Peš F, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš H, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš I, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš J, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš K, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš L, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Peš M, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Sada prelazimo na glasanje o izvješću u cjelini. Molim vas glasajte elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojili smo izvješće, čestitam gospodine Jakovčiću. Hvala lijepa, imam još nekoliko priopćenja. Prije nego što završimo sa sastankom, moram vas podsjetiti da ste primili e, pregled odluka koordinatora sa jutrašnjeg sastanka. Da li se slažete sa tim e, pregledom, usvajamo li to? Da, u redu. Ima li e, netko nešto podrazno? Ne. Sljedeći sastanak imat ćemo 15. listopada od 9 sati ujutro. E, zahvaljujem prevoditeljima i hvala svima vama. Zatvaram sastanak. Hvala.